Nalazimo se sutra u srijedu 25. studnog 2015. godine od 8.30 do 14.30, zatim od 15 sati do 23 sata. Dnevni red je objavljen i dostupan.